E, Lopeza i White o žičarama. Prvo ćemo e, čuti e, izvjestitelja Forda o pitanju osobne zaštitne opreme. To je zanimljiva studija predmeta kako jedinstvo tržište funkcionira u 28 različitih zemalja i među poslovnim subjektima i potrošačima tu sudjela i komisija i parlament i vijeće kako e, međusobno E, to je studija predmeta zašto je važno sjediti za pregovaračkim stolom. Samo prije nekoliko tjedana mnogo nas je vidjelo šokantne slike tvornice u Turskoj koja proizvodi tisuće lažnih e, e za spasavanje. E, ti pojasevi ne pomažu osobama da plutaju nego e, je vjerojatnije da će se lakše utopiti osobe ako ih koriste. Dakle, moramo spriječiti lažnu opasnu opremu da uđe na naše tržište i zato imamo zajedničke standarde već 25 godina osobne zaštitne opreme. Tu je razna vrsta opreme koja se koristi na raznim radnim mjestima. Sigurna sam da će se kolege sjetiti nedavne krize sa ebolom gdje je ta oprema bila presudna za zaštitu medicinskih sestara i liječnika od infekcije. Kada zaštitna oprema zakaže mogu se izgubiti životi i moramo ne samo našim e, direktivom obuhvatiti e, e, odgovornost proizvođača nego i distributera moramo pronaći opasne proizvode i ukloniti ih sa tržišta. zajednički standard u europi može često pomoći našim proizvođačima da sigurno prodaju u drugim eh, dijelovima svijeta i tako da se povećava naša trgovina. tehničke izmjene u izvješću o kojem danas raspravljamo pomoći će pojednostaviti i osuvremeniti dvadeset pet godina staro zakonodavstvo E, to e, je dobro prihvaćeno i od proizvođača potrošača sudionika na tržištu igrača u cijelom lancu opskrbe jedan od ključnih e, pitanja jedinstvenog tržišta je koliko je standardizacije potrebno komisija je na početku predložila povećanje obuhvata E, tog zakonodavstva e, e, no ja mislim da novi zakon se treba temeljiti na jasnoj analizi koristi i troškova pa vidjeli smo na temelju toga da nije bilo opravdanja tog povećanja obuhvata dakle trebamo E, e, e, na koncu ćemo trebati ako tako nastavimo suglasnost europske unije o tome što mi moramo nositi kad doma peremo rublje ja želim da ili, peremo suđe ja želim da europska unija iziđe iz naših kutija naših domova dakle ja želim da mi odbijemo prijedlog komisije da povećamo obuhvat e, rukavica koje koristimo u kući. E, nakon puno rasprave e, su se zapravo suglasili s onim što su predložili predstavnici u parlamentu. Neće biti europskog zakona o rukavicama koje se koriste u kući, o gumenim rukavicama ali 27 ministara velikom većinom izglasalo da bi željeli imati zakon europske unije o e, e, e, rukavicama za štednjak koje su izrađene u tvornici. ja se s tim ne slažem, ali poštujem njihovu demokratsku odluku. S obzirom da većina zemalja, s obzirom i uključujući moju već imaju tržišne standarde za taj proizvod, mislim da taj element neće dodati trošak potrošačima, pa ću se složiti sa i demokratski izabranim vladama država članica o tom pitanju. Dakle, E, e, uklonili smo ove gumene rukavice za pranje, barem njih, ali mi smo izradili e, stotine različitih amandmana što se tiče kišobranja. Imamo, želimo da ti amandmani učine jednostavnijem i sigurnijem opremu za spašavanje života. Nadam se da ćemo tako olakšati trgovinu poslovnih subjekata i potrošača. I imamo izvjestiteljicu sljedeću Stiler. Hvala lijepa svima na suradnji e, u ovom predmetu e, aparatima za plinovita goriva. Naravno ti svakodnevni kućanski aparati ne smiju se smatrati zdravo za gotovo da su sigurni oni se mogu kupovati i prodavati u cijeloj europskoj uniji ovaj novi prijedlog daje primjer da zajedničkom suradnjom kada imamo zajednička pravila za e, štednjake na plin e, grijače na plin i sve te e, aparate na plin možemo spasiti živote europskih građana E, postupke za ocjenu sukladnosti oni moraju biti identični svim državama članicama. E, sutrašnje glasovanje na plenarnoj sjednici e, bit će konačni korak nadam se da ćete svi moći podržati taj sporazum mislim da smo pronašli dobar kompromis između svih stranaka koje tu sudjeluju predlažem da sutra glasujemo za uredba će biti prenijeta u nacionalno pravo od strane svih država članica do sredine siječnja e, taj sektor e, obuhvaća cijeli niz e, proizvoda od malih štednjaka do velikih štednjaka u velikim zgradama. Imamo milijun, sedam milijuna sa 30 milijuna proizvoda koje godišnje prodajemo imamo 40 milijardi, eura koje se troše samo na ove na plin. E, dakle, daje se ogromnim iznosima novca i velikoj količini proizvoda i zato je apsolutno imperativno da uspostavimo najveće moguće e, standarde za stavljanje tih aparata e, na, na europsko tržište na plinovita goriva Isto tako želim večeras podcrtati pitanje e, e, ugljičnog monoksida. Dakle, kod ovih aparata se proizvodi takav e, opasan plin koji je otrovan, monoksid. Ja sam inzistirala da se ovoj uredbi upućuje na to. Drago mi je da se to vidi u završnom tekstu. No, međutim, nacionalne vlade nisu učinile dovoljne, a ni EU unije u tom pogledu. Važno je, čini se da, je, da statistički podaci pokazuju koliko je važno. O tom se plinu često u Ujedinjenoj kraljevini govori kao tihom ubojicu 40 od takvih velike količine povreda su fatalne, ali to se može izbjeći. E, e, e, slučaj britanske djece, Šefert koji su umrli su 2006. godine od trovanja tim plinom zbog, zbog neispravnog bojlera. U tom slučaju mrtvozornik je zatražio postroženje e, propisa Europske unije u tom području kako bi se spriječile buduće smrti. Čini se da e, jako puno e, onih koji u Ujedinjenoj kraljevini odlazi na ljetovanje, na izlete i koriste te plinske aparate su u velikoj opasnosti ali nemamo minimalne standarde u Europi za takve aparate i ni u motelima, ni u hotelima u Europi. To je prekogranično pitanje koje zaslužuje zakonodavnu akciju, potrošači moraju biti propisno zaštićeni bez obzira gdje odluča ocesti imamo, e, trebamo donijeti zakone koji uređuju e, suradnju u hotelima i motelima. Želimo e, čvrstu odredbu o sigurnosti upotrebe aparata koje proizvode taj plin E, bez e, ikakve nove uredbe želimo vidjeti konkretne e, odredbe o sigurnosti karbon monoksida o detektorima u ovom trenutku nema niti tijela koje bi prikupljalo paneuropske podatke o ugljičnom monoksidu ako to želimo riješiti to se mora ispraviti gospođo predsjednice kolege nadam se da se slažete sa mnom koliko je važno imati sigurnost aparata na plinovite goriva i osigurati se od štetnih utjecaja ugljičnog monoksida. A sada gospodin Lopez iz Turis White. Hvala predsjednice, hvala e, ovoj fantastičnoj e, e, u ovom trenutku imamo oko 500 tisuća žičara u e, zapadnoj Europi. Europska industrija ima dominantni položaj na globalnom tržištu za e, žičare e, i pokriva 60% svjetskog tržišta. E, skijaška industrija glavno je tržište za e, tehnologiju žičara. Govorimo oko 4000 radnih mjesta izravno povezanih sa e, društvima koji instaliraju žičare, a te brojke zaista pokazuju koliko je važno osigurati visoku razinu zaštite potrošača sa pravilnim usklađivanjem tehničkih standarda, sa jasnim pravilima koje će se, standardima koje će se na jednaki način način primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji, time ćemo dobiti pravo pan europsko tržište koje će predstavljati globalnu referencu. E, e, to je izazov koje e, članovi uzimaju jako ozbiljno. Od kad je osnovana Europska zajednica za ugljik i čelik, E, komisija je bila glavna pokretačka snaga progresivne političke integracije. Usklađivanje toga tržišta e, olakšat će gospodarski rast. E, mi moramo naglasiti koristi od Unije i ako želimo stvoriti bogatstvo za naše tvrtke E, ovo što danas nudimo su koraci prema učinkovitijem e, jedinstvenom tržištu koje će biti e, povoljno i za poslovne subjekte i za potrošače. Ovo izvješće je vrlo tehničko, specijalizirano. Direktiva je iz 2000 godine koju sad zamjenjujemo uredbom ima e, e, jedan broj nedostataka koji ćemo sutra e, ispraviti. Ovom uredbom imat ćemo potpuno usklađivanje i moći ćemo u cijelosti poštovati političko predjeljenje da imamo bolje regulaciju, bolje donošenje pravila u Europi. Uspostavit ćemo uvjete za podsustave E, za sigurnosne sastavnice, za žičare, e, kako bismo se mogli slobodno kretati u Europskoj uniji. E, s time na umu pobrinut ćemo se da imamo jednoobraznu primjenu u cijeloj Europskoj uniji. Treba nam ovo usklađivanje države članice neće moći imati blaže ili strože odredbe u nacionalnom zakonodavstvu moramo se pobrinuti da tržište ispuni uvjete i da se ti proizvodi mogu prodavati u cijeloj Europskoj uniji bez e, ikakve prilagodbi. E, moramo se koristiti e, o, korištenju zemlje, regionalnom planiranju, mjerama zaštite okoliša koje su s tim povezane. Nova uredba vrlo jasno kaže koji je obuhvat primjene, spominje i neke iznimke. Govorimo o prijevoz u žičarama ili e, miješanom e, e, e prijevozu isključene su neke osobite stare žičare ili neke, mm, postoje neke iznimke. Ocjena sukladnosti za sigurnosne komponente i za podsustave E, na njih se moraju e, primjenjivati iste, mjere da se izbjegnu narušavanje tržišta i tu se predlažu e, dakle sigurnosni elementi za podsustave. Pa sada dajem riječ povjerenici Pjenkovskoj. Hvala. Uvažena predsjednica, uvaženi članovi, kao prvo želim zahvaliti odboru za unutarnje tržište i zahvaliti i čestitati izvjestiteljima na naporima koje su uložili u ove dosije i nadam se da će taj uspjeh nam omogućiti da uskoro usvojimo ove direktive. Ovaj paket pokazuje da mi ispunjavamo naša obećanja da ćemo zaokružiti naše unutarnje tržište. Ove tri direktive, mm, dakle o žičarama, o osobnoj zaštitnoj opremi i o aparatima na plinovita goriva su obuhvaćaju velik broj proizvoda koja, kojima se trguje na našem tržištu, milijuni građana i koriste svaki dan. Veoma je važno da zakonski propisi koji se odnose na jedinstveno tržište osiguraju da ti proizvodi budu sigurni, a što se tiče osobne zaštitne opreme, da oni zaista ispunjavaju svoju svrhu i da zaista štite. Također se moramo pobrinuti da kompanije koje proizvode te proizvode mogu e, računati da postoji pravni okvir koji će udovoljavati njihovim potrebama, koji će im omogućiti da budu konkurentni, koji će biti jasan, koji neće e, ih pretjerano opterećivati. Ovaj paket je zaista jedan velik korak napred u našem nastanju da pojednostavnemo regulativu, imamo taj novi pristup e, koji se održava tim direktivama i e, činjenica da će one e, odmah, biti, odmah se primjenjivati će olakšati poslovanje poslovnim subjektima. Umjesto 28 zakona kojima se oni prenose, kompanije se mogu pozivati na jedinstveni tekst koji postoji na 24 jezika Europske unije. Usvajanjem ovog paketa smo još jedan korak bliže usvajanju pravodnog okvira koji će omogućiti da svo naše zakonodavstvo koje se odnose na jednostavno tržište bude konzistentno i da ga se lakše primjenjuje. Nove obveze su nametnute proizvođačima i distributerima koji imaju cijeli niz zadaća i provjera koje moraju obaviti prije uvoza proizvoda iz trećih zemalja u Europsku uniju. Nova pravila o sljedivosti će omogućiti da se kroz cijeli e, distributivni lanac prati proizvod i također e, ćemo moći bolje nadzirati tržište kako bismo se mogli bolje boriti protiv e, nesigurnih, opasnih i proizvoda koji ne udovoljavaju propisima. To će ići na korist svim kompanijama koje primjenjuju, odnosno poštuju ta pravila i također će uništiti nelojalnu konkurenciju. Ovaj paket će koristiti svima, vlastima, potrošačima, proizvođačima. Evo, samo još jedna kratka primjedba vezana za institucionalna pitanja u nedavno provedenim pregovorima o međuinstitucionalnom sporazumu o boljoj izradi zakona e, naglašeno je da komitologija nije ista kao i stručna skupina komisije. Komisija će se bolje pozabaviti ulogom odbora. Ovi će zakonski propisi e, potaknuti poduzetništvo i konkurentnost Europske unije i to je velik uspjeh su zakonodavaca i daje dodanu vrijednost ide na korist e, poduzetnicima, e, potrošačima i vlastima i stoga pozdravljam ovaj kompromis. A sada dajem riječ gospođi Ažeji. Hvala vam. Gospođo povjerenice, uvaženi kolege, ja sam zadužena za, za izradu mišljenja odbora za zapošljavanje. Na izvješće koje se tiče osobne zaštitne opreme. Želim reći da smo tu odobrili izvješće jednoglasno u odboru i dobili smo niz smjernica zato što smatramo da je sigurnost e, radnika jedna vrlo, vrlo važna tema. Naznačili smo potrebu davanja, potrebu raspolaganja instrumentima ad hoc, dakle za one kojima je to potrebno, zato što smo vodili računa o različitim karakteristikama korisnika. Dakle, odgovarajući e, jezik, lako razumljiv za one koji koriste ove instrumente i žao nam je što je u uključivanje našeg odbora u izradu ovog izvješća bilo minimalno i važne indikacije, naročito komunikaciji koja je trebala biti dana korisnicima ovih instrumenta je bila je dosta smanjena. Zadržavamo rezervu, dakle želimo vidjeti koje su točno uvjete koje propisuje izvješće i eventualno dati našu podršku ovom izvješću. Uvaženi kolege, Govorim ispred EPP-a kao njihov glasnogovornik vezano za ovu direktivu o osobnoj zaštitnoj opremi. Ovo je jedinstveno tržište, ima najviše standarde zaštite potrošača. Inzistiram da na tome da je zaista najviša razina potrošača u Europskoj uniji. E, imamo visoke standarde za zaštitne naočale, za kacige. Ne radi se tu o ovim gumenim rukavicama za pranje suđa. Ja imam e, čerkicu i ako, oni tre, ako ona treba e, kacigu ili ako na svom radu trebate zaštitnu masku, onda e, sve te osobe trebaju moći kupiti najkvalitetniju zaštitnu opremu. Trebamo najviše standarde zato što se moramo zaštititi od proizvoda slabe kvalitete. No također e, želimo podržati mala i srednja poduzeća jer oni trebaju E, moći provoditi sve ove propise, primjenjivati ih bez dodatnih troškova i papirologije. Ako se ova pravila trebaju primjenjivati, e, uz mnogo papirologije to neće biti dobro. Drago mi je stoga da smo se dogovorili da se pojednostavni procedura recertifikacije Znači, ako neko poduzeće radi u skladu sa propisima, ne treba tražiti dodatno odobrenje, novo odobrenje. Istovremeno se time štite potrošači od slabe kvalitete i e, lažnih proizvoda, ali također trebamo e, spriječiti preveliku papirologiju. Tako da podržavam e, ovaj prijedlog u potpunosti. Hvala. Naravno, ova uredba koja se odnosi na osobno zaštitnu opremu je nešto što mi u velikoj mjeri uviđamo da je tu da štiti potrošača. Ima cijeli niz stvari koje su ovime obuhvaćene, sigurnost na koju su već mnogi ukazali, ali tu je i pridržavanje zaštitnih mjera. Govorimo o kacigama i posebnoj odjeći, zaštitna oprema za osobe koje rade u opasnim uvjetima. Radi se o stotinama milijuna radnika u cijeloj Europskoj uniji. Ne radi se samo o ljudima koji rade u opasnim profesijama, nego i u kućama. Radi se o građanima koji trebaju imati pravo na e, odgovarajuću zaštitnu opremu za različite aktivnosti koje e, obavljaju u svojim kućanstvima. Dakle, i vijeće i komisija moraju znati da do sad je situacija bila malo prebirokratizirana i zato je veoma važno što se tiče tih e, zaštitnih, e, zaštitnih e, elemenata kao što su rukavice i tako dalje, mi trebamo imati jamstva sigurnosti takve odjeće Dakle, zaista je nužno imati ovakvu uredbu i moramo je usvojiti. Tako da je zato naš klub za ovaj tekst. Hvala. Pozdravljam e, reviziju e, ovih zakonskih propisa o žičarama jer će oni omogućiti da lakše na zemlje članice e, provjere provjeravaju sigurnost žičara. No komisija je pogrešno postupila E, što se tiče starih postrojenja. Imamo e, jednu žičaru u Šropširu koja je stara 110 godina e, gdje su ljudi putovali prvo od gornjeg grada u donji gradu, a sada je to turistička atrakcija. Kada bi sada ta stara žičara morala udovoljavati ovim novim propisima, i kada bi, morala kada bi se to moralo primjenjivati na rezervne dijelove, dijelove koji zamjenjuju stare, to bi bilo preskupo. Tako da onda ta Bridge North e, žičara više ne bi mogla funkcionirati, a i bilo bi važno da ona ipak bude tu za, buduća, za buduće naraštaje. Gospođa Haraznova. Hvala gospođo povjerenice, ova tri dosijeja možda nisu naš baš najseksi teme, posebno u ovaj kasan sat, ali svi mi koji smo sudjelovali u pregovorima smo omogućili da europski građani nakon glasovanja sutra budu sigurni jer znaju da kada idu na posao kada se tuširaju ili kada e, idu žičarom e, na vrh planine da se skijaju, onda će znati da se najviši standardi sigurnosti primjenjuju. Moram reći da je zdrav razum prevladao tim pregovorima, tako da primjerice e, povijesni stari stare žičare i uspinjače, kao što je jedna u Pragu, su isključeni iz područja primjene to mi je dobar primjer toga gdje europska harmonizacija e, ima smisla i tehnički standardi se e, moraju li se oni e, razlikovati od zemlje do zemlje naravno da ne i ako imamo iste minimalne standarde naše životi su lakši i sigurniji i e, potičem komisiju da koristi svoje zakonodavne ovlasti da e, takve stvari usklađuje ondje gdje je to potrebno i korisno jer to koristi i e, razvoju našeg jedinstvenog tržišta. Gospodin Maštalka, hvala dragi kolege. E, šteta da je tako kasno, e, a sada se onda bavimo ovim stvarima koje su od velikog interesa za europske građane. Cilj komisije bio je da se zamijene e, da se zamijeni uredba iz 98. i da se osigura njezina jedinstvena primjena u svim zemljama članicama jer ona ima veliku gospodarsku vrijednost jer tržište osobne zaštitne opreme vrijedi oko 10 milijardi eura godišnje. E, to također znači inovativna tehnologija, pametni materijali, nanotehnologija. Mislim da su sve svi, sve predložene promjene su dobre, ali neke su problematične primjerice e, zaštitna oprema protiv vode, vlage i vrućine imamo različite režime e, za e, te materijale ili imamo e, također različite vremenske rokove. Jedan je za ove potvrde o sukladnosti, jedan je za tehnološke podatke. Znači moramo postići ravnotežu kako bismo zaštitili s jedne strane potrošače, a s druge strane proizvođače, a također i zaštitili radnike na radu. Mislim da će ova uredba biti veoma važna za sigurnost naših građana. Gospođa Parker, Hvala. Harmonizacija i Evropske unije su riječi koje idu ruku pod ruku, nema iznenađenja kada vidimo da se raspravlja o tri izvješća koji ima cilj da se poveća harmonizacija među zemalja članica. Ovaj pristup eh, gdje jedno rješenje se primjenjuje za sve nije savršeno i ovo je još jedan primjer toga. E, Vlada Velike Britanije je ukazala na to da uredba o osobnoj zaštitnoj opremi e, je problematična, e, mada znamo da unatoč protivljenju Velike Britanije će se ta uredba usvojiti. Mi znamo da je za sve dobro da imamo slobodnu trgovinu, ali da li je zaista potrebno imati e, harmonizirane uredbe u toj mjeri? Nisam sigurna da je baš tako. A sada gospodin Buzoj. Hvala gospođo e, predsjednice kao izvjestitelj ispred DPP-a e u izvješću gospođe Stiller. Želim čestitati svim izvjestiteljima i svima koji su sudjelovali u pregovorima na uloženim naporima. Ove nove uredbe predstavljaju jedan primjer zakonskih propisa koji harmonizira norme u Europskoj uniji, a istovremeno omogućava slobodno kretanje e, tih aparata na plinovita goriva, aparata koji moraju udovoljavati višim standardima kojima se jamči sigurnost e, korisnika, smanjuje se opasnost njihovog korisnika, a također e, se racionalnije koristi e, koniste energenti. Od e, ovih velikih kotlovnica do malih proizvoda koje koristimo u kućama. Znamo da se radi o ogromnom broju, skoro 500 milijuna tih proizvoda 15 milijuna se proda svake godine. Zaista zahvaljujem gospođi Siler na tome što je prihvatila ideju da se e, izmijeni tekst kako bi se uvele odredbe koje povećavaju sigurnost. Ona je prihvatila mjere predostrožnosti da se one uvrste u tekst kako bi se spriječilo trovanje plinom uključujući i trovanje e, ugljičnim monoksidom i e, svako curenje tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi. Trovanje ugljičnim monoksidom je jedan od najvećih opasnosti koje je povezan s tim aparatima. Tako ovo izvješće će ići na korist svih europskih građana. Zastupnica Komi, hvala vam lijepa. Dobro večer svima ostvarenje jedinstvenog tržišta je izuzetan politički cilj. Moramo uložiti sve moguće napore. Sada smo već godinama u ovom pravcu. Usklađivanje nacionalnih zakonodavstava u različitim sektorima ostaje ključan element koji pojednostavljuje E, zakone dakle, za operatere na tržištu, ali jamči zaštitu potrošača. Osim toga poboljšava život naših e, građana, a to je također naš cilj. Kao izvjestiteljica e, strategije za jedinstveno tržište robe i usluga, tu možemo podržati velik e, broj elemenata u ovom izvješćima, dakle zalažemo se za, za uklanjanje konkretnih e, prepreka usklađivanju sustava. Često govorimo o gospodarskoj uniji, a u stvarnosti ona ne postoji, barem ne u potpunosti, dakle jedan od ciljeva koji se koje pred nama je da uklonimo prepreke. Ova tri izvješća i čestitam e, ovom prilikom izvjestiteljima koje ćemo sutra usvojiti idu upravo u ovom pravcu. Dakle, želi se učiniti učinkovitijom usklađivanje putem uredbe i to je pravi korak unaprijed. To je ono što parlament i komisija trebaju sve češće koristiti kako bi se uredba usvojila što je prije moguće u pojedinim zemljama članicama i to je po meni smisao Europe i uloge Europskog parlamenta. Riječ je o nadležnostima, kao što smo vidjeli iz izvješća, koje su međusobno različite, ali su jako značajne iz ekonomskog stajališta. I zato se nadamo da ćemo poboljšanjem pravila stvoriti dodatne pozitivne učinke i po ekonomski rast te stvaranje radnih mjesta. Thanks Hvala gospodin e, Hvala gospođo predsjednice. Imam dojam da se ovdje bavimo harmonizacijom, a mi želimo i gospodarske rezultate, želimo i dobar pristup e, tržištu e, naših poduzeća. Također želimo jasno postići da e, uredba o žičarama bude važna. Ona je važna za turizam, ali je važna i za razvoj tržišta i za tržišni ciklus i naravno imamo vrlo malo proizvođača žičara i oni nisu opasni po okoliš, tako da se to može dosta dobro primjenjivati u raznim sektorima. Također možemo i smanjiti e, promet i žičare su nešto što je veoma korisno u smislu otvaranja radnih mjesta. I ta kultura visoke sigurnosti je veoma važna. I mislim da bi se žičare zaista u sve to odlično uklopile. One predstavljaju odličnu priliku e, i za europsko tržište i za svjetsko tržište. Mislim da bi zaista tu promet se mogao kretati u milijunima eura i e, ta procjena tehnologije je utvrdila da i su žičare održivi oblik e, prijevoza i to je nešto što bi se trebalo uzeti u obzir. Znači održivost, mobilnost, e, oni su veoma važni. I trebamo još jednom naglasiti kako su kako su važne žičare. Hvala. E, drago mi je da mogu nešto reći vezano za ovo ispred mog kluba. Svi se slažu da ovo nisu teme na naslov za naslovne stranice, ali su važne za potrošače. Drago mi je da ovdje imamo e, zastupnike koji su spremni posvetiti svoje vrijeme i svoja stručna znanja za ova važne teme, ali e, moramo znati da E, ovi standardi, harmonizacija i tako dalje, poštivanje svih tih e, istih pravila će spasiti živote naših građana. Zaštitna oprema, žičare i e, aparati na plinovita goriva. Reći ću nešto o žičarama i Moram e, reći da je jedan od otoka u Irskoj zemlji s koja dolazim povezan upravo žičarom sa kopnom. Imamo najveći broj žičara na svijetu što se tiče e, ovih aparata na plinovita goriva. Imamo e, ogroman broj milijune i milijune plinskih štednjaka i tu je veoma velika opasnost ugljični monoksid. Imamo tu kampanju u mojoj zemlji e, za dizanje svijesti o opasnosti od ugljičnog monoksida. I što se tiče ove zadnje teme, to je osobna zaštitna oprema. Drago mi je bilo čuti što je rekla Wiki Ford koja je naglasila opasnost e, ovih proizvoda loše kvalitete. Visoki standardi su veoma važni jer će potaknuti i proizvođače, znači oni imaju pravni okvir na koji se mogu osloniti, a to isto imaju i potrošači koji onda mogu imati povjerenja u oznake. Hvala gospodin Čirio. Hvala. Danas raspravljamo o jako zanimljivim temama. Ovo se može primijeniti na brojne sektore, ne samo na predmete ovih izvješća. Usklađivanje propisa na evropskoj razini je jedan jako važan faktor. Bilo bi lijepo zamisliti Europu u kojoj propisi vrijede za sve i u kojoj su građani svi jednaki. To je sveobuhvatna vizija Europe koju imam i bilo bi lijepo kada bi ona na taj način predstavljala svoje građane. Raspravljajući i glasujući na ovoj plenarnoj sjednici, dakle glasovanje o žičarama, dakle sve što se tiče ovih infrastruktura u planinskim područjima, korak unaprijed za zaštitu svih naših e, postaja žičara. Zato što tko god se imalo razumije ovaj sektor, zna da i na maloj udaljenosti skijališta, primjerice u Francuskoj i Italiji imaju sasvim drugačije propise. To ih dovodi i u različite pozicije kada je riječ o konkurentnosti. Zato mislim da ovdje radimo dobar korak unaprijed ove teme, dakle, usklađivanja europskih normi bi trebale polako zahvatiti sve sektore naših e, gospodarstava. Hvala vam i posljednji na popisu zastupnik Pospišil paní předsedající já se chci také připojit ke předřečníkům. Hvala vam. Pridružio bih se onome što su kolege već istaknule, već je sve rečeno o ovim pitanjima. Mislim da radimo značajan korak unaprijed. A komisiji želim poručiti da ono što može izgledati kao formalnost, a to, to je prijenos, dakle, uredbi u nacionalno zakonodavstva. Jedan je složen proces i bio sam zadužen za ta pitanja u Češkoj republici. I direktive često mogu dovesti do 28 različitih provedbi. Koliko želimo imati jednaku primjenu u Europskoj uniji, tada dobro postići dogovor u o uredbi koja bi se na jednak način primjenjivala u svim zemljama članicama. Zato je ovo važna prilika, a što ćemo usvojiti je daleko bolje nego različite postojeće direktive u različitim sektorima kojima se bavimo. I proizvođači će biti u boljoj situaciji, imat će jednaka pravila koja će morati slijediti. i Želim čestitati svojim kolegama, mislim da su uspjeli racionalizirati sve ove zahtjeve, naročito kada je riječ o osobnoj zaštitnoj opremi i podržavam dakle ovaj zahtjev. Imamo postupak ja imam samo jedno javljanje za riječ, to je zastupnik Marijas. Ευχαριστώ što je Συζητούμε ένα Hvala vam. Raspravljamo o važnoj temi koja se tiče zaštite potrošača i radnika. Evidentno je da globalizacija i liberalizacija trgovine da dovode do delokalizacije proizvodnje u zemlje u razvoju kako bi se smanjili troškovi i kako bi se povećali prihodi tvrtki. Međutim, to ujedno znači i smanjivanje propisa o sigurnosti u radu. Dakle, imamo čitav niz aparata koji mogu biti opasni. <laughs> Prisjetimo se aparata koji vozimo iz Kine. Imali smo čitav niz e, incidenata s tim aparatima upravo zbog ugljičnog monoksida. To se dogodilo u Grčkoj. I zato smatram da je važno usvojiti ove mjere. Hvala lijepa. Riječ ima povjerenica. Hvala vam. Hvala vam na svim komentarima vezano uz ovaj paket. Po prvi put unazad godinu dana rada u komisiji. Evo čujem ovako jedinstvena mišljenja, te vam Želim još jednom zahvaliti izvjestiteljima na ovako dobroj dosljednoj suradnji, na dosljednosti unutar ova tri e, izvješća. Samo ukratko te ključne elementa uz ovaj propise imat ćemo pojednostavljen zakonski propis, mijenjamo dakle direktivu uredbom, to će značiti manji teret za tvrtke, dobit ćemo e, bolje alate za boru protiv nesigurnih aparata. To je od ključne važnosti za naše građane i za zaštitu poštenih tvrtki. Dakle, zazivam vašu potporu u ovom paketu i hvala lijepo svima, naročito izvjestiteljima. Hvala da ćemo sa izvjestiteljima prvo ima riječ zastupnica Ford. Hvala vam. Jedinstveno tržište bi trebalo olakšati trgovinu diljem 28 zemalja članica. Kad kad nam nije potrebna jedna mjera za sve, a kad kad jest. Danas smo govorili o sigurnosti građana, kada je riječ o plinskim bojlera, kako ne bi monoksidom. Propisi koje smo imali u Europi za 25 godina sada su pojednostavljeni, modernizirani, pojašnjeni. Ja sam bila uključena u rad na ovom e, izvješću. Sad ovaj tekst je puno bolji nego što je bio na početku. Imali smo stotine amandmana na tekst. 117 ih se nalazi u konačnom tekstu, uključujući i novi, nove postupke namijenjene malim tvrtkama. Postupak je manje birokratski, a opet je zadržao sve elemente sigurnosti. To neće povećati troškovi za proizvođače i potrošače i nadam se da će omogućiti lakšu trgovinu. Kolege, kolegica iz Ukipa rekla je, e, nije jasno zašto je potrebno, potrebno, potreban ovaj propis. Ona nije sudjelovala u raspravi, niti je podnijela amandmane. Kada se radi o pravilima koji se odnose na naše potrošače i proizvođače, rađe bi bila za stolom, pregovarala sporazum zato što u Europi, ukoliko nismo, e, za ovim stolom možemo lako završiti na jelovniku. Hvala, zastupnica Stiler. Hvala. Hvala svim izvjestiteljima. Čuli smo mnogo lijepih riječi danas od kolega. Sean, ti si lijepo rekao da nastavimo zaštititi živote. Prisjetimo se toga, iako smo ovako malobrojni, zato se ovime bavimo, tema je važna. Također, komentari u jedinstvenom tržištu Viki je u pravu. Činjenica da smo radili zajedno, došli smo do kompromisa, sjedili za stolom i da je bilo po ukipu, onda bi napustili Europsku uniju, i još uvijek bismo trebali plaćati za privilegije. To nije dobro rješenje, moramo dijeliti, nadam se da će uh, Ujedinjena kraljevina ostati u Europskoj uniji, da sudjelujemo u ovim pregovorima, da utječemo na jedinstveno tržište. Mislim da je prethodno nizozemsko predsjedništvo prije dosta godina reklo da je Europska unija prekrasna, da je to nešto vrlo dragocjeno i da se da moramo nastaviti na njoj raditi. Imamo jedinstveno tržište sa 500 milijuna potrošača i večeras donosimo odluke koje će utjecati na sve te ljude i to činimo na pozitivan način. To je nešto što je dragocjedno, što vrijedi štititi. Hvala vam svima na vašem vremenu. Večeras bila je zbilja privilegija raditi s ljudima koji se žele osigurati da jedinstveno tržište radi za naše građane. Hvala. I posljednji govornik večeras, gospodin Lopez turiz uh, White. Hvala. Htio bih zahvaliti kolegama. Ja sam lijepo surađivao s njima. Ja sam da uvijek postoji izuzeci i ljudi koji ne žele sudjelovati, ali to je sasvim normalno. U ovom slučaju bih e, međutim rekao da smo napravili važan korak unaprijed za jedinstveno tržište. Ja sam e, nov ovdje i mnogo sam naučio iz ove suradnje s kolegicama. Međutim, želim e, naglasiti Mm, četiri elementa izvješća kojim sam se bavio. Dakle, više informacija za potrošače, dakle veći, e, veća mogućnost pristupa, primjerice posebnim web stranicama, potom formulacije koje se tiču sustava kočenja ovih e, sustava žičara kako bi se omogućila jednaka tržišna utakmica za sve. Potom pitanje koje se tiče kazni. Kolegica je izvjestiteljica iz Sjene dosta inzistirala na tome kako bi se dakle ojačala ova uredba i potom pitanje povijesnih postrojenja. Oni imaju velik turistički značaj kao član kluba EPP-a želim zahvaliti dakle, na suradnji svim izvjestiteljima iz Sjene. Svi amandmani koji su došli iz odbora IMKO pozitivno su ocijenjeni i zbog toga smo ponosni. Hvala lijepa svima.